Good afternoon, colleagues. Lijep pozdrav svima, trebali smo započeti u 14.30, pa je ovih 10 minuta, vjerujem, već dovoljno kašnjenje. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće na vlastitu inicijativu izvjestitelja peta kiber obrana. Izvjestitelji u Sjeni su se sastali prošli tjedan i dogovoren je veći broj kompromisnih amandmana, tako da smatram da sada pravodobno završavamo rad na ovom izvješću. Tijekom proteklih sastanaka pod odbora SEDE e dosta smo raspravljali temu kibernetičke obrane, kiberobrane i imali smo prilike doista ući u detalje tako da sada možemo znatan doprinos dati raspravi o ovoj temi. Sada bi red bio riječ dati izvjestitelju, gospodinu Petu, da nam kaže kako stvari stoje. Izvolite. Hvala kao što je spomenuto održan je jedan sastanak izvjestitelja u Sjeni, rekao bih da bio kreativan, pozitivan, tako da i rezultat danas pred vama, a sutra na afetu o tome ćemo i glasati. Imamo 30 kompromisa sve ukupno, a izvješće prepoznaje potrebu da se i dalje gradi i poboljša mjere odvraćanja kibernetičke naravi i obrana naših oružanih snaga ukoliko doista želimo modernizirati našu europsku obranu. Države članice često su podvrgnute kibernapadima da li državnih ili drugih dionika i zbog toga je potrebno hitno osnažiti i razviti E, europske obrambene i napadne također mogućnosti. No, sve je teže boriti se protiv kiber napada na razini država članica zbog prekogranične naravi ovih napada. I zbog toga se njima najbolje možemo nositi na europskoj razini i u suradnji sa partnerima i saveznicima. Europska unija može pružiti i platformu za europsku suradnju te se pobrinuti da daljnji napori budu usklađeni, koordinirani na međunarodnoj razini kao i unutar arhitekture NATO-a. Suradnja s NATO-om je od ključne važnosti i mora se da kako nastaviti. Pozivamo na bolju koordinaciju između komisije, službe za vanjsko djelovanje, agencije za obranu, razvoj suradnje, razvoj europske sigurne mreže za ključne informacije i infrastrukturu. Razvoj također s mogućnosti dodjeljivanja zaduženja i razvoj daljnjih detalja. Također nemamo dovoljno specijalista za kiberobradu, tako da tražimo da se organizira vojni Erasmus i druge zajedničke inicijative razmjena i osposobljavanja. Također želimo uključiti osposobljavanje i obrazovanje u ovom polju našem vojnom osoblju, sviju doba i činova, te studentima iz svih akademskih institucija zajedničke vježbe e, sviju razina, uključujući najvišu političku razinu, trebaju biti organizirane. Prepoznajemo također međunarodno pravo koje treba biti provođeno i u kiberprostoru, no tražimo da Europska unija preuzme glavnu ulogu u raspravama o međunarodnim standardima u tom prostoru, te da sastavi zajedno s nato kriterije i definicije kibernapada za Europu. Kao što sam rekao, sutra jutro ćemo glasati o ovome na afetu i nadamo se u lipnju tijekom plenare da ćemo imati, plenarne da ćemo imati konačno glasanje. Hvala na pažnji svima, na doprinosima naravno. Imamo ovdje preko 300 amandmana i zahvaljujem kolegama, izvjestiteljima u Sijeni na učinkovitoj suradnji. Hvala. Hvala vam. Tradicionalno sada bih riječ dala da pa će mogu riječ dati izvjestitelju Sijeni epp a p-a, gospodinu Lopezu. Samo ćemo mu dati trenutak da sjedne. Thank Ispričavam se na kašljenju, znate kakav je promet u Briselu. En primer lugar, quisiera dar las prije svega, zahvalio bih izvjestitelju na kompromisnim amandmanima koje je izložio. To je doista dobra osnova za daljnji rad i pokazuje da ćemo doći do kvalitetnih kompromisa o kojima sutra možemo glasati. Naglasio bih ovdje nekoliko stvari koje su važne, a to je prije svega da Europska unija uz podršku svojih partnera eh, može treba promicati ulaganje u istraživanje i razvoj te promicati suradnju u prvotnim fazama istraživanja inovacija kako bismo došli do zajedničkih kreativnih rješenja za sigurnost u različitim sektorima, energetici, zdravstvu, financijama, transportu i da kako obrani civilne tehnologije koje se koriste u vojne svrhe, primjerice tehnologije poput dronova, bespilotnih letjelica ili umjetne inteligencije su nešto što moramo upotrijebiti. Europska unija ne može biti u pozadini razvoja, već mora predvoditi tim tehnološkim naprecima. Također su nam potrebne operativne platforme kako bismo zajamčili da se može brzo i učinkovito planirati i raditi, te moramo imati tijelo nadležno za kibernetička pitanja koje bi bila kontaktna točka između SAD-a i NATO-a. Također trebamo imati ovlast za usklađivanje aktivnosti u svemiru kako bismo mogli ispuniti svoje operativne ciljeve iz naše ZSOP politike, a u okviru suradnje. Potrebno je dakle tijelo koje će promicati povjerenje između država članica i institucija, te se pobrinuti da imamo učinkovitu razmjenu informacija na ovu temu. Povezivanje civilnih i vojnih tema također će omogućiti bolje razumijevanje kibernetičkih prijetnji i poboljšati nužne reakcije na iste imajući u vidu novo bojno polje, a to je kibernetički prostor Dakle, radi se o globalnoj bojišnici bez granica, tako da moramo i ofenzivno i defenzivno tome pristupati i biti svjesni da kibernetička obrana obrana nešto što se neprestano mijenja, te će biti teško onima koji to prate, kao i nama, pokušati predvoditi situacijom i moramo se ovdje pobrinuti da imamo nužne mehanizme kako bismo bili prilagodljivi. Kao što sam na početku i rekao, čestitao bih izvjestitelju na postignutim sporazumima i rezultatima dosadašnjih rasprava. Hvala. Sada ću i ja uzeti riječ s obzirom da sam bila izvjestiteljica u Sijeni za SID, pa bih ponovila komentare gospodina Lopeza i zahvalila izvjestitelju na odličnom nacrtu na kojem smo mogli raditi kao izvjestitelji u Sijeni. Trebalo je proći 300 amandmana kao što je već rečeno, mislim da smo imali široku podršku sviju klubova vezano uz kibernetičku obranu Europe. Kompromisi naglašavaju koliko je ključna suradnja s NATO-om kada govorimo o kiberobrani, ali istodobno obrambena unija se mora pobrinuti da postoji strateška autonomija Također tu trebamo prepoznati e, državne i nedržavne dionike koji su uključeni u prijetnje našoj kiberobrani, a dodjeljivanje odgovornosti je ovdje bilo ključna tema u nošenju s ovim pitanjima. Dakle, usredotočujemo se na kibernetičku forenziku i Europska unija u tom kontekstu mora izraditi zajedničko stajalište i reakciju nakon kibernapada Još jedno važno pitanje koje ovo izvješće otvara i je potreba međunarodne zajednice da se dogovore oko međunarodnih standarda u kiberprostoru, a zlonamjerni kibernapadi se moraju smatrati nezakonitim i ne mogu se događati bez da ih se progoni. Također se u izvješću bavimo mnogim temama koje smo već prije raspravljali na sede, u primjerice Europski obrambeni fond, budućnost europske obrane i način na koji Europska unija može nadopuniti rad NATO-a uz očuvanje svoje strateške autonomije. Sigurno sam da će izvješće pomoći doprinijeti razvore i pokazati da je ovaj parlament ozbiljan tome da se pobrine da Europa bude predvodnik u kibernetičkoj obrani. Za kraj bih još jednom zahvalila izvjestitelju i zamolila druge izvjestitelje da uzmu riječ. Mislim da iz ECR-a nikoga nema. Ima. Hvala lijepo, slažemo se sa namjerama ovog dokumenta jer kibernetička sigurnost utječe na našu strukturu, infrastrukturu, obranu, no imamo određene zadrške vezano za ono što ste vi, gospođo predsjedateljice, rekli, osobito što se tiče pitanje, pitanja toga da naša obrana bude učinjena autonomno. Tri četvrtine zemalja su saveznice unutar NATO-a, i postoji Europskoj unije politička dodana vrijednost koja bi trebala dodatno osnažiti našu suradnju u većini zemalja, a ne stvoriti neku drugu paralelnu dimenziju za rad na ovome. Smatramo da ukoliko postoje neke nadležnosti koje se preklapaju, da bi to moglo dovesti do slabljenja, a ne poboljšanja naše obrane. Istodobno, razumijemo važnost ovog problema i spremni smo surađivati u okviru bilo kakvog rada koje će dovesti do povećanja kibernetičke sigurnosti, no imamo određene zadrške vezano uz ovu autonomiju koja bi dovela do manje razine solidarnosti unutar okvira NATO saveza. Hvala, zastupnik Kuzupermi. Hvala lijepo. Dakle, ovdje ćemo predložiti jedno manjinsko izvješće, se ne slažemo sa sadržajem izvješća, imamo vrlo različite stajališta jer ne želimo jedinstveno tržište za kibernetičku sigurnost, niti podržavamo suradnju NATO-a, Europske unije u računalnoj sigurnosti i obrani. I smatramo da je važno zaštititi prava i sloboda građana Europske unije. Također nas brine korištenje pojedinih instrumenata unutar VFO-a. Smatramo da imamo dostatne alate trenutno i sastavit ćemo jedno manjinsko izvješće u tom smjeru. Hvala. Hvala lijepo. Izvjestitelj zelenih je bio Indrek koji je doista aktivno sudjelovao, iako danas nije prisutan. Gospodin Staldo sljedeći ima riječ. Ili ne, nema niti njega, niti gospodine Schaffhausera, čime završavamo ovaj dio. Ispričavam se, izvolite. Samo jedan kratak komentar. Što se tiče polazišne točke našeg rada, Postavio bih pitanje da li smo počeli s dobre točke. Imali smo tu preko 300 amandmana, što zapravo ne pokazuje da je polazišna točka bila pogrešna, no rad je da, je da postoji potreba za proširiti ili razraditi neke aspekte i što pokazuje koliko je kibernetička sigurnost ozbiljno pitanje. Dakle, ovaj je problem kojim se po prvi puta ovako detaljno bavimo na jedan vjerodostojan način i rekao bih da će nakon sutrašnjeg glasanja ovo biti dobar dokument. No ono što me donekle smeta je činjenica da kasnimo jer nismo uspjeli nadoknaditi naše kašnjenje. Dakle, u smislu kibernetičke sigurnosti uvijek kaskamo, kasnimo i nemamo zakonodavne rješenja. Nam je potreban hitan odgovor, reakcija na napade i prijetnje, no smatram da izvješće mog kolege ide u dobrom smjeru. Postoje tu neke izjave i formulacije koje bi omogućile brže reagiranje u na ozbiljnim situacijama, a isto tako se naglašava u izvješću da Kibernetička sigurnost nije pitanje nekolicine države članica, već nešto čime se bavimo svi i jedan od aspekata naše zajedničke sigurnosti. Zahvalio bih izvjestitelj jer mislim da će ovo biti odlično izvješće. Hvala lijepo. Gospodine Pet, želite li za kraj nešto reći? Hvala na komentarima. Samo još dvije rečenice. Što se tiče suradnje EU-a i NATO-a u kontekstu kiberobrane, očito je da suradnja Europske unije i NATO-a mora postojati, što je mnogo puta naglašeno u nacrtu izvješća. No svejedno ne smijemo zaboraviti da nisu sve članice Europske unije i članice NATO-a i obratno. Osobito u kontekstu razvoja Europske obrambene unije zbog toga što kiberobrana i sigurnost sve više i više postaje značajna i riskantno područje, to znači da bismo trebali doista dati sve od sebe da se razvije kiberobrana u okviru Europske obrambene unije i između država članica, što pak ne znači da to na ikoj način potkopava punu suradnju Europske unije i NATO-a. No, znamo tu da ipak postoje neke političke turbulencije u tim odnosima koje imaju i neku povijesnu pozadinu, ali toga smo svi svjesni. I druga stvar, dobili smo preko 300 amandmana i podsjetio bih kolege da čak i prije početka rada na izvješću, da smo imali poveliku raspravu, o tome što će točno biti ograničenja ili osnovne točke izvješća, a i rezultat je bio taj da će se raditi o kiberobrani, a da se neće nužno doticati svi aspekata kibersigurnosti, što je mnogo šire područje samo po sebi. Možemo postaviti pitanje da li je to dobro ili nije, ali tako je bilo odlučeno. Tako jest i pretpostavljam da su zbog toga i došli toliki amandmani koji šire obuhvat ovog početnog okvira našeg dosjeja. Da kako to stvara određenu nejasnoću, jer većina ljudi si ne postavlja te granice između uskog pristupa kiberobrani i šire kibersigurnosti, tako da smo zajedno sa izvesteljima u Sijeni pokušali i pretpostavljam uspjeli popraviti tu ravnotežu između procesa birokratskog donošenja odluka i onog suštinskog dijela merituma samog izvješća. Žao mi je što nismo mogli sve dobre zamisle naših ideja uklopiti u mandat ovog izvješća ali još jednom bih zahvalio svima, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi sutra. Hvala. Thank you, thank you for all the... na svom trudu i na svom radu, isto tako i na aktualnosti ovih e, tema, zapravo vrlo, vrlo na vrijeme e, je obrađena ova tema, kao što je u raspravi istaknuto. Glasovanje će se održati sutra u odboru, nadležnom odboru AFET, a i na plenarnom zasjedanju u lipnju. Naravno, u punom sazivu parlamenta. Sljedeća točka dnevnog reda koja zapravo isto tako e, baš u pravom trenutku dolazi, a to je Drugo razmatranje amandmana izvješća gospodina izvjestitelja Pasko o odnosima EU i NATO-a a isto tako, razmatranje amandmana i kompromisi amandmana. Gospodin Pasku e, i njegovo izvješće pokriva e, sve one glavne značajke u razvoju odnosa između EU i NATO. 360 amandmana koji se temelji na raspravama i stoga sada predajem riječ izvjestitelju gospodinu Pasku da nam predstavi svoje izvješće. Hvala, gospođo predsjednice. 45 minuta e, u dakle, prezentaciji svega toga neće biti dovoljno. Kao što ste istaknuli, postoje 360 amandmana je upućeno i 22 kompromisna prijedloga na temelju toga su izrađena i koje su podržali svi članovi. Pokušali smo zadržati koherentnost i e, isto tako temeljni izričaj samog izvješća. Svi znate da nitko ne može u cijelosti biti zadovoljan kada dođe izvješće, jer onda ne bismo ni trebali imati izvješće postoje neki amandmani koji nisu uključeni jer neke od ideja koje su oni obrađivali zapravo su negdje drugdje već obuhvaćeni u samom izvješću. E, drugi su pak bili suviše detaljni i nije bilo moguće ih obuhvatiti ovako ograničenom prostoru. Neki amandmani uopće nisu bili predmetom ovog izvješća. Sve o svemu imali smo jako dobru suradnju i sa izvjetiteljima u Sjeni. Ne vidim da će doći do ikakvih većih poteškoća na glasovanju sutra u nadležnom odboru i želim vam zahvaliti svima na vašem doprinosu. Hvala. Manje od 45 minuta, dakle, neki od izvjestitelja u Sjeni svakako bi se trebali javiti. Michael? Ano Dažon, u ime Anoda Da, u ime Anoda žona koja se ispričava što nije mogao doći danas na naš eh, sjednicu odbora. čestitati na odrađenom poslu i isto tako razmjena mišljenja između izvjestitelja i izvjestitelja u bili su doista plodni samo nacrt izvješće je značajno e, poboljšan, prije svega kad je reč o specifičnostima samih organizacije. Tekst jasno definira uloge i odgovornosti Europske unije, e, s time da se osigurava e, cjelovitost teritorija, a isto tako i zajednička obrana NATO-a. Također, isto tako identificira glavna područja suradnje, uključujući i vojnu mobilnost, a o čemu smo jutros razgovarali. Pri tome se ističe da se udvostručenje samih e, aktivnosti su marginalni, a komplementarnost se svakako mora staviti u prednji plan. Tekst također govori o potrebi za konkretnim e, provođenjem samih prijedloga koje su putili obje institucije. Gospodin Dan se nada da će ovaj nacrt izvješća velikom većinom biti usvojen u odboru AFET sutra ujutro. Hvala. Hvala vam. Nemamo izvjestitelja iz redova ECR-a, iz toga prelazim gospođi a u ime Ade. Hvala lijepa, štovane kolegice i kolege. Na prvom mjestu želim se zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Pasku, na izuzetno dobrovoljenom radu. E, s kolege iz ALDE su uputili nekih 30 amandmana, nekoliko amandmana koji se tiču Rusije, smo izrazili našu zabrinutost e, vezano uz ponašanje Rusije, Alde je uvjeren da je i za Europsku uniju i NATO važno održati dijalog sa Rusijom. Europska unija treba imati strateški pristup prema Rusiji, a mi kao ALDE želimo jedan novi e, odnos sa Rusijom, to je izuzetno važno u ovom trenutku. Dodali smo isto tako da vezano uz Rusiju svakako treba odgovoriti ne samo prodorom e, u zemlje Istočne Europe, e, ova rusko djelovanje je daleko šire i to trebamo uzeti u obzir. Suradnja EU i NATO ne bi trebalo ojačati na istočnom dijelu EU, već i na drugim područjima, a isto tako ALDE implikacije Brexita koje će se odraziti na odnose EU i NATO, ako je 80% E, troškova koji se uzimaju s tim obzir vezano uz Brexit. Četiri od pet bataljona na istoku bit će e, pod rukovodstvom članica koje nisu članice Europske unije. Zbog toga e, sve one obaveze koje su u okviru Peskova preuzete, a koje se tiču obrambenih izdataka i same obrane. Što se tiče PESCO, PESCO je zajedničkog interesa kako za Europsku uniju, tako i za NATO. To je jako važno da se ova suradnja je nastave. Mi smo naglasili isto tako i e, samo kompatibilne aktivnosti koji su kao facilitativni segment u korištenju NATO snaga. E, saveznici NATO-a koji optiraju za e, recimo tursku odluku E, i razmještanje e, dakle samih e, pojavnih glava u nekim područjima. Mi isto tako pozivamo na dijalog kako bi se suzbile razlike između saveznika NATO, recimo u primjeru Europske unije i Turske. Bilo koja operacija kada je riječ o nezakonitoj migraciji i koje predstavlja kršenje prava treba svakako poštovati mi kao Europska unija, trebamo poštivati prava migranata. Veliku mogućnost vidimo u suradnji e, vezano s CBR, a i kolege koji su tražili da se briše onaj odmak koji se bavi unutarnjom sigurnostu, te isto tako i vanjskom sigurnošću, s obzirom da to nije u cijelosti ispravno. Velik broj naših amandmana uzeti su u obzir u kompromisnim amandmanima, ALDE će podržati sve ove kompromisne amandmane. Hvala lijepo i radujemo se i idemo dalje u dobroj suradnji koju smo već uspostavili. Hvala, gospođe Vedmanca. Sada predajem riječ Kuzom Već više puta je istaknuto u okviru ove rasprave da imamo jedno izvješće manjine koje želimo predstaviti i gospodinu Pesku i drugim klubovima, te isto tako kad je reč o odnosima Europske unije i NATO, mi smo mišljenja da svakako vojne kapacitete koje se koriste i Rusiju koju treba držati u pod kontrolom, svakako i takvo izvješće treba izraditi. Hvala lijepa. A sada, gospodin Mezareks. Hvala. Biću jako kratak. Čitav niz e, točaka koje su ovdje izneseni, počev od e, značajnog poboljšanja izvornog teksta, zaista sada specificiranje odnosa e, Europske unije i NATO i specifičnosti Europske unije i NATO je sada ključni segment ovog izvješća. Ipak ostajemo, pritom da vidimo neke e, nedostatke kad je riječ o konceptu obje dakle, suradnje između obje organizacije, a isto tako i komplementarnost obje organizacije. Uvijek smo naglašavali komplementarnost u velikom broju slučajeva i to sve dostupnja do razvoja do kojeg bismo željeli da to dođe. A isto tako iz ovog izvješća vidimo da je naš najveći zabratost ipak se tiče bilo kad je riječ o izvješću ili kolegama, riječ je o financiranju. Mišljenja smo da jačanje vojne i obrambene sigurnosti smatramo da ne bi trebalo koristiti finanske sredstva Europske unije u razvojnim i istražnim e, segmentima. To nas brine i zaista do sada oni nisu uklonjeni i stoga imamo problem s time. Također, kao što je već naglašeno, čitav niz kolega je to istaklo, nismo uvjereni da e, nekonvencionalno naoružanje Rusije e, su jedinstveni za istočnu Evropu. Ako uzmete u obzir Brexit ili e, ministra i hakiranje na računalo ministra obrane u Njemačkoj, to nije Mm, odnos istoka i zapada i odnos sa Rusijom, ono što moramo naglasiti je solidarnost koju u konačnici možemo onda s tim u vezi sagledati. I što se tiče svih kompromisnih priloga ne možemo ih podržati sve i vidjet ćemo koje će biti onda u konačnici rezultat glasovanja sutra. Hvala vam. Ovime smo iscrpili popis e, izvjestitelja u sjeni i njihovih e, priloga. Nisam uočila da se itko više želio javiti za riječ, e, stoga sada dajem riječ gospodinu Pasku da evo zaključi ovu raspravu. Želim zahvaliti još jednom svima na komentarima, na potpori. Svako mišljenje je važno nismo ni na koji način da u situaciji da moramo integrirati ili uvjeravati druge ili da integriramo Europljane automatski ocijeli ovaj sustav. Ono što moramo biti svjesni, to su razlozi zbog čega se usvajaju neki stavovi koji se usvajaju i da svakako postoji određeni razlog e, zbog čega je to tako. Svatko ima pravo i na rezerve kad je riječ o sporazumima i odnosima i zbog toga je to dio naših aktivnosti. Svakako želim i naglasiti u konačnici jako važno E, dakle i pojam koji su naši britanski kolege i kreirali koji govori o konstruktivnoj ambigualnosti. Dakle, ovaj e, tekst se različito interpretira upravo zato što se na njega gleda sa različitih uglova i zbog toga konstruktivno ovo razlike su svakako ono što čine ovaj tekst. Znači, hvala vam lijepo. E, kako je to sa jezikom, eh, mi smo dali velik broj izričaja, izričanih mogućnosti kroz nas jezik, ali hvala na raspravi, a isto tako svakako valja naglasiti da je ovo izvješće sa amandmanima, kao i prethodno izvješće, glasovanje se održava sutra ujutro u nadležnom odboru AFET eh, i isto tako je predviđeno da bude na plenarnoj sjednici u lipnju mjestu. Hvala vam lijepa. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je godišnje izvješće o misijama i operacijama za SOP-a za 2017. godinu. Gospodin Din, koji je direktor službe za civilno planiranje pri SVD-u, nalazi se među nama. Gospodine Din, dobrodošli. Evo čim se smjestite malo ranije no što smo mi bili predvidjeli. Kao što sam kazala, ovo je drugogodišnje izvješće o misijama i operacijama zajedničke sigurnosti obrane politike, isto tako general Pukinen e, koji je e, zadužen za vojne operacije je bio pozvan, ali nije bio mogućnosti da nam se u ovom popodnevu priključi. Zaista smo zainteresirani na ovim doista uspješnim misijama koje su e, provedene prošle godine, ali svakako svakako želimo čuti i nešto o problematikama, isto tako i o preprekama s kojima ste suočeni, te isto tako kako gledate budućnost razvoja samih misija. I isto tako služba za civilno planiranje i provođenje koja se bavi upravo ovim pitanjem kroz kapacitete, kroz koordinaciju i maksimalnu koordinaciju civilnih i vojnih segmenata ovih operacija. JSCC, MPCC ove godine će se u vijeću ponovno razmotriti kako vi procjenjujete same funkcije JSCC-a, te isto tako u kojima imate udjela kao služba za civilno planiranje i provođenje. Svakako bih želila sada da, eto, u ovom trenutku uzmete riječi da nas upoznate sa godišnjim izvješćem. Hvala lijepo, hvala lijepo, štovne kolegice i kolege. Zaista je dobro se nalaziti pred ovim odborom i isto tako kada je riječ o civilnom planiranju i provođenju, e, doista znate da smo otvoreni i da želimo prenijeti poruku koje su to izazovi koje su pred nama, te isto tako kontekst civilnih e, misija imamo oko 5000 ljudi u ovim misijama preko tri kontinenta sa zaista značajnom prisutnošću Europske unije. Naše misije i operacije zaista su izvršile svoj zadatak dobro. E, to nije jedini instrument u našem instrumentari, ali svi instrumenti koje koristimo i koje kolektivno pripomažu e, ne samo u programe reformama kojima je potrebna naša nazočnost. E, vrlo često naše misije opisujem kao e, trodjelne ako dakle želimo provoditi stabilnost, ako želimo reformske programe, onda nam treba i gospodarska stabilnost i sigurnost, te isto tako ovaj trost dijelni element mora biti svakako učen, Ali isto tako moramo surađivati koordinirano i u gospodarskom i financijskom razvoju, te isto tako raditi na stabilnosti i isto tako imati što se tiče e, povjerenje i jednu širu sliku samih nastojanja Europske unije. Još jedan stup koji je isto tako važan je isto tako da imamo integrirani, sveobuhvatni pristup i zbog toga je jako važno da naše misije nisu izolirane kao instrument, bilo kao bilateralni instrument ili Ujedinjeni narodi ili Afrička unija, da budu isto tako uključeni u sve ono što mi želimo doprinijeti. Naše misije su od 2004. Eh, godine i pet godine i još su mlade kad je reč e, o e, misijama kao takvima te e, o samim misijama ćemo govoriti za koji trenutak. Međutim, jedna od snaga naših misija nisu samo činjenice i detalji koje se nalaze u samom izvješću. Mi smo odlučili da nismo dobro prodavali javnosti naše misije našim članicama, državnim članicama i e, zbog čega isto tako i civilno planiranje i provođenje igra svoju ulogu, značajnu ulogu u čitavom svijetu. Značajna činjenica jest e, isto tako tako instrument koji je vidljiv. Vidi se europska zastava, nacionalna zastava, samih pripadnika vide jasno što mi to radimo e, zajednički, vidi se naša nazočnost, a isto tako e, primjerice na Kosovu i nekim drugim e, dijelovima, naši instrumenti su počesto iskrivene. Dosta novaca se investira i međutim na licu mjesta se ne vidi ono što bismo htjeli postići i ono priznanje koje bismo trebali imati, u činjenju onoga da ipak dođe do određenih promjena. Ja sam e, uvijek smatrao da e, sam na neki način upravo i odgovoran pred ovim parlamentom i svih proteklim godinama zahvaljujem na toj ulogu. Ulozi 60 e, milijuna eura godišnje e, koštaju naše misije i zbog toga jako važno da upravo taj novac bude upotrebljen učinkovito, a isto tako da budemo politički nazočni i da činimo tu razliku. I ono što velik broj mojih kolega i mene pokreće jest e, ta promjena. Želimo da ljudski životi e, budu na neki način poboljšani, da naša zastava Europske unije bude nazočna, da ljudi imaju pristup e, prema pravosuđu koje je apsolutno oslobođeno svih negativnih konotacija želimo osigurati da oni postanu dio samog rješenja problema a isto tako su naše misije u prošlosti zasnovane e, kroz e, različite programe, jer e, prvi kontaktna točka uopće koje puta sačinjava naša misija, a jednom moramo kazati da je jako važno da se svi problemi ljudi doista razmatraju u najboljem smislu. Te isto tako i protek Dakle, isto tako i događaju u tim državama i institucijama govore o tome da vladavina prava jest izuzetno važna, a vladavina prava je nešto što je isto tako segment samih vlada u tim državama. Mislim da je jako važno da to držimo na umu kada pokušamo i u budućnosti svakako sve one važne segmente koje smo bili suočeni u prošlim vremenima. Stoga naše misije koje su započele primarno, ne ekskluzivno kao e, vojne misije, ali su se razvili u smjeru civilnih misija, globalna strategija, kada je riječ o fokusiranju na same e, segmente, i isto tako ja sam koji su na neki način samo riječima e, govorili o, svakako važnim segmentima civilnog planiranja i provođenja. Stoga je fokus na to da se interno provode promjene na same aktere, e, isto tako strategije da se zaštite i građani Europske unije te isto tako i preventivan rad, e, uvijek je prevencija bolja od reakcije i da moramo stvari obraditi na samom izvoru, te isto tako shvatiti koji su to izvori e, samih e, djelovanja. Ja mislim da možemo biti zaista zadovoljni time i ne smijemo dozvoliti da dođe do da uopće zaustavimo bilo koju djelatnost mi kao Europska unija moramo provoditi ono što i sami nalažemo u praksi u tim državama kada govorimo o ovom sveobuhvatnom pristupu zašto je on važan zašto moramo bolje surađivati i delegiranju samih odgovornosti u koordinaciji i informacija. Za mene je to jedna mješavina i mi kao institucija moramo se uključiti u to, da je isto tako i kad je reč o unutarnjoj sigurnosti, koji financiraju sami porezni obrovski Europske unije, kojima moramo pokazati što to radimo i ako možemo pomoći našim građanima da ih zaštitimo, da učinimo naše granice sigurnijima i istovremeno ako uspijemo na neki način izgraditi kapacitet tete u tim državama u kojima imamo misije, onda je to jedan dobar signal i to je zaista jedan e, dobar naglasak na sa tim misijama i operacijama, a i države članice s pravom su pokušale da se na strateškoj razini zadržimo u tim misijama, a strateška razina možda nije nešto što bi se razlikovalo taktički segmenta, to je nešto što svakako naše vlade žele. Međutim, administracije i vlade s kojima surađujemo tim konfliktnim zonama, ali svakako to su deklaratorno vrlo autokratske države, i izuzetno je važno da u tim državama surađujemo sa onima koji donose ključne odluke te isto tako da onda mi pratimo sva događanja. Ako investiramo dakle e, naša sredstva u tom smjeru, tada moramo nastojati razvijati zakonodavnu infrastrukturu, identificirati odgovornosti, e, dakle da li je riječ o nacionalnim interesima ili vojnim e, segmentima, dakle u reformama, u samim sektorima koji su izravno ili neizravno pod našim utjecajem i ono sve što se događa na samom vojnom planu, te sve što možemo s tim u vezi razvijati. Shvatili smo da da jednokratno mijenjanje jednog segmenta nije dovoljan i da to nije učinkovito. Ako je učinkovita policija, a imate neučinkovito pravosuđe ili zakonodavstvo, onda je to nije dostatno. Stoga smo isto tako u proteklim godinama shvatili da nije samo riječ samo u e, dakle podupiranju samih aktivnosti vlade kada je riječ o pravosuđu, već i svi oni koji su prestupili e, zakon, tada oni moraju imati pravo pristupa pravosuđu i da se s njima postupa pravično i da se poštuju norme. Ja sam bivši policijski djelatnik i imam neko iskustvo kad je riječ e, o e, policijskim istražnim radnjama i aktivnostima. Za u zadnjih 11 godina, 11 godina se bavim ovom tematikom. Jednu stvar koju se uvijek sjećam kao policijski djelatnik e, a to je prikupljanje dokaza i isto tako dobivanje priznanja. Priznanje je dobro ako su naravno e, postignuta zakonitim putem, ali ono što me iznenađuje da i samo zakonodavstvo, a isto tako jurisdikcija e, često se zasniva na ovim dakle priznanjima ili je to često puta i pospješivanje da se dobije priznanje nekog kaznenog tijela i sada upravo ovo vrijeme pokušavamo na neki način vidjeti što e, to ljudi koji se nađu u takvom okruženju e, imaju kao svoju mogućnost obrane Jedna dvije stvari kad je reč o svemu ovome i kad je reč o našim misijama. E, imamo misiju u Gruziji koja kao takva mm, već dosta dugo traje, međutim, pitanje je da li i ova gruzijska misija Kosovo i Ukrajina, e, Gruzija je najstarija misija, a nije jednostavno e, upravljati misijom i nije jednostavne koji e, provode e, reformske institucije. Vojna misija nije jednaka civilnoj misiji e, minimalizirati dakle sve one mogućnosti lažne propagande te isto tako čišćenje onih administrativnih prepreka takve misije su vrlo uspješne i koje podupiru naše države članice 27 članica 28 članica a mislim da potporu imamo 23 ili 24 članice, a jedna od e, naših izazova je isto tako i kadrovske narave. Mlada misija u Ukrajini koja je počela ne sa onim pravim mandatom već e, je bilo savjetovanje e, strateške administracije. Mi smo se našli u ubrsanom prostoru kad je reč o institucija nevladinih organizacije. Nismo imali našu ulogu. Sada emisija ima pet e, svojih smjerova kretanja, dakle upravljanje ljudskim resursima, javni red i mir, a isto tako djelovanje u lokalnoj zajednici i neki drugi segmenti, a isto tako u Ukrajini, Elviv, Safih i u nekim drugim mjestima i u Desi gdje smo otvorili u veljači ured. A sama misija je sada dobro prihvaćena, međutim ostaju izazovi, to su izazovi opće naravi. Kosovo kao takvo, to je misija koja me drži budnim cijelo vrijeme. Izuzetno komplicirana misija zato što ima izvršni zadatak, a to je e, reforma policijskog i carinskog sustava, ali izuzetno je teško, isto tako kad je reč o pravosuđu, jer e, to je nešto što e, se čini kao da će nas Kosovo kao mala država na neki način mnogi spoznaju druge ljude, puno je tu e, poznanstava i mislim da je to riječ i o političkoj, isto tako nogometnoj utakmici, a e, tada smo već u deset godini, desetoj godini na Kosovu ovog ljeta ćemo e, na neki način smanjiti broj na 500 ljudi. Mandat same misije će biti fokusiran na monitoring i na savjetovanje svega onoga što je potrebno vladi. Izvršni mandat e, imamo upravo zbog toga što smo e, dakle i nakon e, samih policijskih snaga i pravosudnih snaga. Zbog toga moramo biti ovaj resurs koordinacije, te isto tako i za posebne komore u samim pravosudnim tijelima koji zauzimaju svoje uloge od 2011. godine i sam ured javnog tužitelja i sam javni tužitelj koji će isto tako imati određena spektakularna suđenja pred sobom. Međutim, postoji ipak jedan argument da su naše misije kratkog daha, da traju 8-9 godina, možda zato što i mi i nismo e, dovoljno snažni u potkrepljivanju e, same argumentacije da smo mi usredotočeni na srednjoročni i dugoročni plan razvoja i upravo razvoj samih misija koji se e, zasniva na političkoj volji i želji da se reformski programi usvoje te da se krene naprijed. A isto tako i sama apsorpcija i prihvaćanje e, isto tako samih korisnika u državama koje su pogođene. Nije dovoljno da imamo e, stotinu ljudi koji će nadrediti četiri, pet prije svega, ako druge organizacije imaju četiri, pet ljudi. Znači nije to nedostatak međunarodnog djelovanja, već je to nedostatak koordinacije. E, dakle i naša misija i operacije Europske unije, isto tako upravni odbori koji su od prije tri tjedna, e, gdje smo razgovarali upravo o boljoj koordinaciji i prije početka samih e, misija, jer upravo proceduralni savjeti koji su e, potrebni, a isto tako i e, korištenje samih segmenata, a isto tako i pitanje ljudstva i pitanje broja pripadnika u samim misijama koje želimo vidjeti da li ići u različitim smjerovima, a isto tako kad je reč o tome, Kosovo još uvijek možemo smatrati uspješnim, to nije neuspjeh ni na koji način. Gruzija je isto dosta uspješna. U Africi imamo Somaliju, imamo i e, urede u Nairobiju, e, ali, ali najvažnije je ono što se radi u Mogadišu, naravno na terenu. i zapravo želimo to e, sada malo utvrditi tako da oni budu dovoljno čvršći. I izgleda se ove snage Afričke unije smanjuju i zapravo će biti problema u Somaliji. i e, imamo e, misiju koja ima samo 50% potrebnog osoblja i zaista ne možete mandat ispuniti sa samo pola resursa koji su vam potrebni. I one države članice koje imaju e, snažnu, snažni vanj, vanjsko-politički interes u nekom području će dati snage i resurse, primjerice za Kosovo, ali naravno svaka organizacija je samo toliko dobra koliko su kvalitetni njezini ljudi, posebno stručnjaci. Ali to nije negativno zato što mi zaista imamo dobre ljude i države članice nam daju dobre ljude i mislimo da je zaista ZSOP ima tu e, snažnu komponentu toga ljudi koji u ovom momentu e, su u aktivnoj službi, znači djelatne su osobe. To ne znači da oni koji su u mirovini loši, naravno. Ali ako imate policajce iz različitih zemalja, percepcija u zemlji domaćinu jest ta da oni imaju podršku svog ministarstva, svoje vlade e, s Brisela i onda im to daje određenu prednost. To je puno jače od toga kada ste naprosto neko koji je potpisao ugovor i u nekim programima ne postoji taj element, ne, ne naglašava se dovoljno taj element Dakle, ljud, da se radi o ljudima koji zastupaju Europu, a ne neki program. No, Somalija je problem što se tiče resursa. U e, Mogadišu e, surađujemo sa e, operacijom EUTM i sa Atlantom, koja je pomorska operacija. Dakle, ako ne budemo tamo i ako ne izgradimo kapacitete, onda će se pirati vratiti zato što je to zaista dobar izvor zarade. E, kriminalci su često ujedno i teroristi. Ako im prerežete jednu rutu, oni će pronaći drugu i onda će koristiti to za krijumčarenje ljudi drogom i tako dalje, eksploataciju ljudi Dakle, zato trebamo zaista izgraditi kapacitete kako bismo te stvari mogli riješiti. I samo što se tiče Sahela, znači Mali i Niger, tu imamo dvije dobre, e, dobre operacije. izgrađujemo kapacitete koje će onda koristiti e, vlada Nigera kako bi se mogli barem početi nositi sa problemom e, nezakonite migracije u sjevernoj Libiji. Zapravo pokušavamo e, Libiju, Alžir, Mali i Niger potaknuti da e, surađuju kako bi se bolje kontrolirale njihove granice. Ove e, misije u Maliju i u Nigeru se uglavnom fokusiraju upravo na to. Čad, Burkina Faso također sudjeluju u tim operacijama kako bi se mm, i na civilnoj i na vojnoj strani ostvarila dobra suradnja. I tu je, to je važno i sa stanovišta migracije, terorizma, krijumčarenja i tako dalje, tako bliže. Što se Libije tiče, ona je teška, težak slučaj, znate to i sami, ali zadovoljan sam i relativno ponosan što nije uvijek nužno dobro da u ovom momentu imamo i nazočnost u Tripoliju, imamo i delegaciju tamo i pojedine države članice su također tamo nazočne i zapravo e, ipak se stvari tamo pobašaju. Misije su samo jedan od instrumenata, ali mi ne želimo biti jedini instrument, zato što naš uspjeh kad se povučemo, kad smanjimo snage, onda želimo da domaće vlasti preuzmu tu naše, te naše, našu ulogu. I tako da zaista s njima nastojimo surađivati i u širem smislu. Samo da se, evo za dvije, tri minute e, ću završiti, ali samo nekoliko riječi o vojnim operacijama. U zadnjih 48 sati smo vidjeli na Bliskom istoku sve probleme s kojima se tamo suočavamo. Dakle, imamo misiju u Ramali i u Jeruzalemu imamo nazočnost. Vidimo kakva je, kako, da je situacija problematična, no na zapadnoj obali i zapravo još od 2007. je naša e, misija u Rafi deaktivirana i bio sam tamo nedavno i zapravo radimo na tome da pomognemo palestinskim obiteljima e, da se riješi situacija sa Hamasom u tom smislu. Ali mi zaista želimo da pomognemo ljudima koji su u opasnosti, ali želimo umanjiti te rizike koje ipak na neki način moramo preuzeti i mislim da će Rafa tu biti problematična ne samo sa operativnog aspekta, no e, ipak misija i dalje jest tamo, to je zapravo na neki način e, naznaka naših namjera. Imamo i misiju u e, Iraku. Jučer je podneseno polugodišnje izvješće. Članovi odbora koji su čuli to izvješće su bili dosta zadovoljni s time surađujemo i sa njihovim tonstiračkim ministarstvom unutarnjih poslova i drugim agencijama. Dakle, zapravo se radi o tome da ministri i visoki dužnosnici su svjesni toga da ono što će se dogoditi na izborima koji su održani jučer, da je zapravo E, cilj da se izgradi demokratske društvo i e, institucije da je važan taj civilni element a civilni kolege su ti koji će e, to moći učiniti. S time ne želimo manjiti važnost vojnog osoblja koje često podnosi najveće žrtve. Mislim da to dosta dobro funkcionira i mislim da će države članice možda povećati resurse za te civilni aspekt. Žao mi je što kolega nije ovdje, e, on bi sigurno se složio sa mnom. Dakle, e, mislim da je zaista važno da imate pravu osobu e, sa pravim vještinama, neovisno o tome koju odoru nosi, može biti i u civilnoj odjeći, može biti i humanitarac, osoba iz carine nije važno. Važno je to da imate pravo osobu na pravo mjesto u pravom vrijeme. I trebali bismo biti integrirani, sveobuhvatni, trebali bi se, dakle svaki put kad imate e, potrebu i za civilnim i za vojnim aspektom i angažmanom. Dakle, nije važno koji je važni, da li civilni ili vojni. To nije bitno. Bitno je samo da prava osoba bude na pravom mjestu. Dakle, što se tiče e, vojnog planiranja i e, kapaciteta, imamo i civilno planiranje e, kapaciteta. Dakle, to su dva aspekta koja moramo izvršiti. Dakle, što ne može, oni, ni jedan ni drugi ne mogu biti odvojeni jednih od drugih zato što se na kraju krajeva to je zajednički napor jer mi želimo postići cilj možda e, neki puta e, vojni aspekt e, ne polučuje takve rezultate, zato je važno da uvijek imamo i civilni i vojni element. Možda ćemo imati neke hibridne misije. I mislim da možemo tu ostvariti uštede i sve institucije bi trebale razmotriti e, kakve su kakve situacije s troškovima, gdje mogu se postići uštede i mislim da države članice i parlament e, očekuju od nas da budemo više koordinirani. Mislim da se to sve dobro radi. Glavni izazov, imamo nekoliko izazova ali e, što se tiče deset misija, deset misija imamo te unutarnje izazove, to, je e, resurs, to su resursi, znači malo, malobrojne misije imaju dovoljno osoblja. Moram tu naravno birati riječi, ali moram biti i otvoren s vama. Dijelom razumijem zašto je tomu tako. Političke ambicije neki puta su veće od resursa koji se na kraju dodijele, ali naše misije moraju imati dovoljno resursa da izvrše to što im je dato zadatak. E, što se tiče stručnih znanja primjerice, neki puta je državama članicama teško poslati stručnjaka zato što im je potreban kod kuće. Imamo taj paradoks e, unutarnje i vanjske sigurnosti mnogi e, naši ljudi su potrebni u ministarstvima resornim, u prijestolnicama i naravno oni nerado šalju ljude u neku državu koja je 3000 km udaljena. I mislim da je to jedan izazov koji je trajan. I ja evo mogu stvarno reći da sam protekli sedam godina to stvarno osjetio ja svakako uglavnom se e, bavim, odnosno kontaktiram e, sa ministarstvima u prijestolnicama i uvijek tražim od njih dobre ljude, zato što dobri ljudi su ono što e, će polučiti rezultat. Ali glavni izazov je također i sigurnost. Tokom tih 15 godina sam ukazivao uvijek na sigurnosni rizik na bojštima gdje smo četiri čovjeka smo izgubili tokom tih 11 godina. To možda nije puno, ne zvuči puno, ali ti ljudi su imali obitelji i prijatelje. Tako da je sigurnost veoma važna za nas, a ona košta. Tako da možda bismo zapravo e, trebali bolje surađivati sa vojnim misijama u tom smislu. E, neki puta zapošljavamo i privatne e, kompanije zaštitarske. Govorili smo o Libiji primjerice i e, Tunis je isto problematičan, e, Irak nije siguran, Afganistan nije. E, prije 15 mjeseci se situacija poboljšavala, sad je sve lošija i u Maliju je situacija jako opasna. Moramo zaista paziti na naše ljude i omogućiti im da rade u sigurnom okruženju. Izazov korupcije, političkog utjecaja, ali moramo na to računati da je lako, onda ne, bi, ne bismo ni bili tamo. Ponekad se brinem jesu li naše misije prepopularne, da li se ljudi osjećaju preugodno, jer radi se o ljudima. Ljudi ne vole da ih se reformira. Mnogi ljudi koji oni zapravo e, ne žele provesti politički reformu e, zbog tog nekakvog osjećaja, ali to je svakako jedan izazov. I eto, mislim da je to taj problem tih resursa za naše misije. E, korupcija je veliki izazov. Činjenica da države domaćini e, samo formalno e, podržavaju naše programe i reforme zato da bi dobili pomoć od Europske unije, a u stvari ne rade ništa. Dakle, tisuće ljudi, e, deset misija, neki zaista dobro, dobri ljudi, žene i muškarci i mm, moram reći da smo povećali broj žena, imamo e, dvije žene zamjenice zapovjednika. E, mi moramo naravno voditi primjerom, ne govorim sad samo to formalno, kada govorimo e, sa ljudima iz drugih kultura o transparentnosti, o rodnoj ravnopravnosti, onda mi također na europskoj strani stola moramo imati zastupljene oba spola. To je veoma važno istovremeno ne imenujem i ne, nećemo imenovati nikad nekoga samo zato što je ženskog spola. jer Važno je da žene da imamo žene koje su kvalitetne osobe koje dolaze iz različitih e, konteksta. Mislim da sam zaista predugo govorio, no vrlo rado ću vam dati otvorene i iskrene odgovore. Za e, šest tjedana završavam i mandat, tako da ću vjerojatno biti još otvoreniji nego što bih inače bio. Ja zaista vjerujem u ZSOP i mislim da zaista to nije, to je jedan jako važan e, instrument i mislim da zaista možemo polučiti rezultate. Svaki puta kada idem u misiju kažem kolegama e, pogledajte se ogledalo i recite sami sebi ma nisam ovdje zbog novca nego zbog toga da stvorim prilike i e, svi smo mi odgovorni nekome. Ja sam odgovoran parlamentu, državama članicama i zaista želim se zahvaliti e, svima, posebno Afetu, što su mi dali ovaj izazovan zadatak. Ali svakako e, sam uvijek cijenio lijepe i pametne savjete koje sam dobio i evo hvala vam što ste mi dali priliku da vam se obratim. Hvala. That um, Da, ovo je stvarno bio jedan tour de force. E, e, dali ste nam zaista jedan pregled rada, koji, vašeg rada, rada u kojoj ste vi bili uključeni i odbor. Zaista e, vam se zahvaljujem, govorim u ime svih zastupnika. Prvo dajem riječ gospodinu Galeu, mom kolegi koji je prošlog tjedna bio sa mnom u Gruziji. Da, hvala Gospodine Din, hvala na vašoj prezentaciji. Žao mi je čuti da za šest tjedana napuštate ovaj posao. I kolege i ja vam želimo sve najbolje u budućem životu i radu. No, ako želite, mislim da možete i ostati u Europskoj uniji ako želite. E, mislim da to će biti problem za e, ljude u vašem dijelu otoka, no vidjet ćemo što će se dogoditi. No to je druga tema. Hvala na ovoj prezentaciji. I da, zaista, e, osim ovog opisa toga što smo učinili tokom protekle godine, dakle čisto kvantitativno gledano gdje smo sada, postoje i druge stvari u prošlosti e, kad bi dobivali ovakva izvješća neki puta je bilo kritike da ne bismo trebali e, samo govoriti opisno e, ili kvantitativno, dakle detaljno što smo učinili, nego da bi trebalo također reći što želimo postići i naravno postoji uvijek taj veliki cilj jesmo li poboljšali sigurnost naših građana ili ako je neko mjesto koje je geografski udaljeno, jesmo li barem pridonijeli ovom e, cilju koji smo se zacrtali kad smo pokrenuli misiju i ta procjena je možda ono što nedostaje u ovom deskriptivnom opisu ovih e, misija. Tako da možda bismo u budućim izvješćima mogli to poboljšati na taj način. I još jedna stvar, i svi ste spomenuli resurse, mm. posebno ljude, ne toliko možda financijske resurse koliko ljude. U prethodnim izvješćima smo vidjeli da se samo 75% radnih mjesta u civilnom elementu eh, ZSOP misija eh, je popunjeno i zaista eh, nam je žao da osoblje koje zapošljavaju misije mada se oni plaćaju iz proračuna Unije, dakle da na njih se ne primjenjuju e, neke, e, neki uvjeti koji se odnose na osiguranje i zaštitu. I mislim da zaista je pitanje e, razgovarali se o tome da se popune radna mjesta i da se koristi te instrumente, kažemo u redu, primjenjujemo pravilnik o radnim odnosima i na ljude koji su zaposleni od strane misija. E, pitam se da li s vaše strane e, gurate države članice u tom smislu. Hvala. Thank you, Michael. E, Hvala, Mihael. Javier Nart. Hvala lijepo. Govorili ste o problemu s resursima. Ja se ne slažem. Radi se o tome da imate mandat i da slijednim aktivnostima se uvjerite da taj mandat funkcionira. Mogu vam dati tu niz primjera, ne znam kako možete reći da ste zadovoljni sa svojom misijom u Libiji. kada vaš partner ne kontrolira ništa više od predsjedničke palače u Tripoliju. Razgovarali ste o kontaktnoj skupini eh, koja se bavi sa trgovinom ljudima i krimčaranjem južno od Libije. I oni znaju da milicija namana i islamističke brigade su ovdje ovdje imaju kontrolu. Dakle, moramo imati na umu sva ta obalna područja pod kontrolom takozvanih zakonitih bandita jer mislim da vlada Libije gotovo ništa ne kontrolira pa nisam siguran kako možete uopće govoriti o suradnji neke vrste ili u Nigeru imamo slomana koja je iz istog plemena, no nemoguće je surađivati sa tijelima vlasti u Libiji kada oni ništa ne kontroliraju. Misija Obama u Libiji je umjetna jer ne može ništa učiniti, ne može ništa kontrolirati, tako da se samo ovdje troše sredstva jer se zapravo ovdje nose sa uhodama. Moramo imati realan pristup kao i one u Somaliji, jer znamo da nešto se tehnički govoreći nezakonito stvorilo. Somaliland, no s njima surađujemo jer je to nužnost. Ako želimo biti realni. Tako da se moramo nositi s problemima poput piratstva. I ukoliko nemamo pravog partnera, što zapravo ondje gradimo? To meni nema nijakvog smisla. Beskorisna i frustrirajuće. I moramo imati na umu zbog čega nemamo jednake tokova migranata s ove strane kontinenta s obzirom na to tko kontrolira kojim dijelom. Mi ovdje morate imati operaciju koja je doista učinkovita, primjerice Gruzija. Mislim da je to dobra operacija, ali ako pogledamo Srednjoafričku republiku, primjerice, vidio smo te misiju i moram reći da je to sramotno ne za afričke vojnike, niti ljude koji su ondje, već je realnost takva. poligon za obuku je džungla, ne postoji tu nijakve mogućnosti za izdavanje naredbe naredbi, ljudi se osposobljava bez iskustva u borbi, bez oružja, Rusi dođu, daju oružje, pruže učinkovitu osposobljavanje, no naša operacija nije ništa drugo nego šala, ne pomaže ni na koji način, samo se radi o lijepim riječima da možemo reći da nešto ondje radimo da smo mi crni građani Srednjoafričke republike mogli bismo vidjeti da ova misija je suočena s nemogućim. Mi smo politički ovdje korektni, ali smo vrlo licemjerni, sposobljavamo ljude bez oružja kako bismo mogli vojnike poslati u smrt da se suočavaju sa banditima koji imaju oružje. tem u Maliju nadalje. Posjetio sam ga nekoliko puta i svaki put se vraća sve razočaranije. Vidimo da se ista stvar ponavlja svaki puta. Nakon pet godina mm, nismo niti jednu operativnu postrojbu uspjeli oformiti od stotinjak ljudi. Dakle, situacija se pogoršava u Maliju. Ako pošaljimo one koji su osposobljeni i dobro vježbani u Maliju, njima se ne plaća dovoljno, tako da dolazi do sukoba između nomada i tuarega unutar te regije. I tu dolazi do pobuna, a koje se oružje koristi primjerice oružje Saladina. Tako da sad imamo i ondje pobudnu pobudnu prethodno sigurnim područjima gdje Tuarezi i njihovi saveznici kontroliraju cijelo područje. A sad zapravo imamo samo terorističke paravojne snage iz Al-Saharija. I kada govorite o ljudima doista na terenu, ljudima iz Burkine Faso, ljudima koji su za Nigeru zaduženi za upravljanje, možemo vidjeti da doista nema tu ništa učinkovito. Možda francuska misija, možda misija UN-a, one jesu učinkovite. Kao i vojnici i aktivnosti vojnika iz Čada, onda vi zapravo niste odgovorni ni za što. Moramo samo biti, preuzeti odgovornost za svoje licemjerje, da bez mandata, bez osposobljavanja, bez oružja e, šaljemo ljude u borbu, šaljemo ih u smrt kroz naše politički korektno licemjerje. Trebamo stvarni mandat i dostatno financiranje a ne financiranje besmislenih operacija za naše vlastito zadovoljstvo. Hvala Javier. Do sada se nitko drugi ne javlja za riječ. No, iskoristit ću priliku da se sama javim. Prije svega, jer kao što ste sami rekli, imali smo ovdje misiju u Sede prošli tjedan i mogli smo posjetiti i sami MM u Gruziji, zapravo sa strane Abhazije. Nismo do Južne Osetije uspjeli doći. I kao što ste rekli, radi se o misiji koja je lokalno govoreći vrlo dobro primljena, ali da isto tako ima učinka što se tiče funkcioniranja jedne hotline linije, dakle ukoliko ljude brine što se događa vezano s prelaskom granice ili slično, da zapravo se stvara deeskalacija situacije koja bi suprotno mogla stvoriti veće probleme kao što je bio slučaj u prošlosti. Javier je to sam rekao, dakle radi se o jednoj od misije za koju smatram da je doista uspjeh. E, očito će ovdje doći do još jednog produženja krajem ove godine. A što ste govorili o vremenskom ograničenju misija, po meni bi svakako bilo vrlo važno da se produži misija EUMM-a u Gruziji. Zbog svih pozitivnih rezultata u teškim okolnostima. Dakle, osobito u Južnoj Osetiji. Još par drugih komentara. E, govorili ste o komunikaciji s građanima. Gruzija je ponovno dobar primjer jer vrlo dobro komuniciraju o angažmanu Europske unije u zemlji, no mi unutar Europske unije nismo toliko dobri, da to najblaže kažem, toliko dobri u komunikaciji s našim građanima. Dakle, što očekujete da bi se moglo bolje učiniti ili kakvu daljnju podršku trebate za eh, takvu komunikaciju? Spomenuli smo i Sim Somaliju. gdje se aktivnosti zapravo pretvaraju u neku drugu vrst aktivnosti, pa me zanima da li je za to potrebna fleksibilnost, prilagodljivost mandata, brzine djelovanja, jer možda postoje načini kojim, kroz koje bi mogli podržati stvari i vaše aktivnosti ondje. Is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 Da li sam dobro shvatio da misija Euleksa na Kosovu se približava svom završetku? Dobro, produžena je, nema veze. Brišimo to iz zapisnika, dakle nemam nikakvo dodatno pitanje. Ovo je dakle drugo izvješće tako da ga pokušavamo držati sažitim, samo da se vidi čime se misije rade. Inače imamo otvorene dane gdje ljudi mogu doći do informacija. Velik dio javnosti u Briselu niti ne zna e, što je ZSOP. I smatram da europske institucije su još uvijek donekle enigma mnogim našim ljudima. Da ljudi znaju čime se bavimo, možda bi drugačije stavove imali, možda i oko referenduma. Tako da je važno podijeliti s ljudima ono čime se bavimo. A ZS, ZSOP je nešto vidljivo. Tu imamo uniforme, imamo vidljive stvari. Često se milijuni u Europskoj uniji otvore na pohvalne projekte i programe, ali vidljivost koja je potrebna ne postoji, niti međunarodno priznanje. Dakle, ZSOP može tu operativno, praktičnu stranu i prisustvo stvoriti, tako da doista šteta što naš vlastiti, vlastito stanovništvo ne zna čime se bavimo. Često nas bolje prepoznaju u zemljama domaćinima nego u svojim prestolnicima, prestolnicama ili čak parlamentima. Što se 75% tiče e, osoblja, da, to je točno većina, misija ima 70 do 75% ili do 80% zaposlenika. Imamo taj jaz od 20%. Tako da ukoliko 80% zaposlenika ima, to se smatra da je više manje da su kapaciteti popunjeni, iako formalno nisu, ali potičemo, molimo, preklinjemo države članice i gospođu Mogherini smo zamolili da se time pozabavi i pokušavamo potaknuti ljude u ministarstvima, ali ne možemo ih prisiliti dođu posjetiti naše misije na svaka od naših, svaka članica naših misija su dobrovoljci koji se prijavljuju. To, ta konkurencija za sudjelovanje zna biti poprilično oštra i ljudi u mojem položaju često se zatiču položaju da se postave pitanje da li trebamo spustiti standarde da dobijemo ljude, ali kad kada pogrešnu osobu dobiti nije dobro, svi gube. Dakle, potrebni ljudi s odgovarajućim iskustvom i vještinama. Jedno od pitanja u Sahelu je problem frankofonosti. Dakle, po definiciji to su francuske govorne misije. Da li svi članovi primjerice trebaju biti fluentni francuskom? Vjerojatno ne da li oni koji su u redovnom kontaktu sa e, višim dužnosnicima u Nigeriji, u Burkina Fasu trebaju mhm. francuski poznavati toliko? Vjerojatno da, ali u Afganistanu i Iraku koristili smo prevoditelje uspjene prevoditelje, tako da moramo možda pronaći te inovativnije načine možda se jednostavno pobrinuti, ne odbijamo ljude. Jer sada se pitanje da li je bolje ne imati nikoga, ako ne možemo osobu koja govori dobro francuski, ili možemo nekoga naći koji, koji dobro mhm. radi i koristi prevoditelja, te tako da se, na pamet govorim, prevede 70-80% konteksta. Dakle, imamo taj svoj koncept, razvijamo daljnji rad i aktivnosti kako bismo malo ispeglali te praktične stvari i nadamo se da ćemo pronaći neke rješenja. Ne samo probleme, već rješenje. Zato smo služba, ovdje služimo, ne prebacujemo samo te probleme, zatim krivimo države članice, za njih pokušavamo ponuditi rješenja mislim da stvari možemo malo bolje učiniti. Povijesno gledano, obično zapošljavamo osobe na određeni način, ali možda bismo trebali i neke druge pristupe upotrijebiti. Dakle, neke države članice žele baš da njihove članovi sudjeluju u pojedinim misijama, ali ljudi su ono što je najvažnije i kao i sve organizacije, naše su misije samo onoliko dobre koliko su dobri ljudi u njima. Mm, kada sam pozitivno govorio o Obamu u Libiji, govorio sam o misiji kao organizaciji u smislu na način na koji ona provodi svoj mandat. Mandat Obama u Libiji ne bavi se velikom broju onih tema koje ste vi opisivali, već se radi o misiji za bavljenje civilnom obalnom stražom. To ne znači da druge stvari nisu važne, ali uz dužno poštovanje, dakle, misija nije odgovorna za sve ove stvari koje su navedene. Mi smo u kontaktu sa civilnom obalnom stražom, možda smo nešto malo uspjeli promijeniti ondje. Jedan od problema sa našim lokacijama je pronaći vjerodostojne partnere ondje ne želimo, dakle mi želimo sposobiti ljude da učinkovitije bolje rade, trebamo sugovornike koji su na mjestu i teško je u Libiji i drugim zemljama tako nekoga naći. Sada dakle, ako pogledam mandat misije za obam Libiju i pogledam što je misija u tom kontekstu učinila, e, rekli bih da je ispunila većinu tog mandata. Na stranu to da li je mandat odgovarajući, ja to ne mogu reći. jer 28 država članica se složila oko tog mandata koji je moj zadatak i rekli su mi što točno moram učiniti. No prijemno na znanje vaše komentare i jasno mi je zbog čega ste ih spomenuli, ne samo misiju Libije, već i druge, ali eto, mi radimo samo ono što nam mandat omogućava i što politička i sigurnosna situacija omogućava i dopušta. I hvala vam, hvala vam na tim komentarima. E, važno nam je dobiti otvorenu povratnu informaciju jer ne znamo što ljudi misle ili kakve osjećaju na terenu. Moramo te stvari znati jer Nigerici, Libici, Malici <clears throat> mi kažu <clears throat> Ken, tvoji ljudi su savršeni, briljantni, fantastičan je mandat. Da li tom, da tomu svemu povjerujem, možda moj Igo želi, ali eto, dobro je <clears throat> malo čuti drugu stranu Zbog toga smo i tu na ovom odboru i posjećujemo druge organizacije jer želimo znati da li stvaramo dodanu vrijednost, da li naš mandat služi svrsi, da li smo se usredotočili na dobre stvari, pa vam zahvaljujem gospodine Nart na tim e, otvornim komentarima, primio sam ih sve na znanje. Mm, kao što je predsjednica rekla, mislim da je Gruzija važnu ulogu imala, komunikacija je vrlo važna, taj hotline, Vjerujem da će misija i dalje nastaviti raditi. Možda jedan osobni komentar s moje strane, ako smijem. Mislim da moramo biti oprezni da misija u Gruziji ne postane sastavni dio problema u smislu da sprečavamo dogovor između 3, 4, 5 strana Dakle, ne želimo postati dijelom problema i odgađati njihovo vlastito rješenje koje bi možda mogli e, pronaći svojim prisustvom. No, s druge strane, ukoliko nismo tamo, a prevencija se nikada ne može mjeriti, ne možemo znati koliko smo uspješni. Ja kad kada ne znam koliko smo uspješni, ali isto tako ne znam niti što bi bilo da misija nije prisutna negdje. Uvijek je to teško reći, osobito tijekom reformi, čak i u našim vlastitim zemljama i našim institucijama. Nijako se reforme ne događaju preko noći. Ni po definiciji radi se o zemljama koje su u niskoj, u relativno nezavidnoj situaciji tako da se često zatječemo u nezavidnim situacijama i sami, ali da misije nisu prisutne, teško je reći kako bi se stvari događale. Da dođe do rata u Gruziji, da misija nije ondje, eto, to je bilo jasno, ali svaki kontakt ostavlja određeni trag, kao što forenzičari znaju. Čak i kad razgovaramo s ljudima koji ne prihvaćaju naše reforme prijedloge, ostaće im to u glavi. Dakle, i neizravno to možda može pomoći. No ako nismo ondje, ako ne razmjenjujemo dobre prakse, po definiciji, dakle, naši primatelji i sugovornici nećemo moći čuti nijakve dobre savjete. Što se Somalije tiče, mislim, južne Somalije, tu ste upravo organizirani kriminal, jest kakav jest, krimčarenje, trgovina ljudima, piratstvo, ili pljačke banak, nezakoniti ribolov, upravo ste ljudi se bave takvim aktivnostima. Zbog toga je važno da se pozabavimo tim temama. Somalija bi trebala imati misiju većine Afganistana da se ona proširi na lokalnu policiju. I dakle da moramo donijeti neke odluke ondje i ukoliko imam 50% osoblja u operacijama, države članice se moraju pobrinuti ukoliko žele proširiti mandat da moraju vidjeti što je potrebno učiniti. Da li mi to moramo učiniti? Vjerojatno ne. Moramo se dakle pobrinuti da su naše misije imaju dovoljno osoblja no, kriminalci ne prepoznaju mandate ni granice, ne priznaju to, a i mijenjaju se prilagođavaju mnogo brže, manje imaju birokratske procese nego mi. I eto danas da sam odgovorio na e, ova pitanja što sam najbolje mogao. Da, sve one teme koje se tiču Gruzije ne bi u svojoj kompleksnosti mm, sve ovo ne bi bilo e, i e, put rješenja, sve ono što ste istaknuli. Hvala vam lijepa, hvala vam istinu što ste nam se pridružili danas popodne, ali isto tako i hvala i isto tako i završetku vašeg ovog razdoblja rada za svu potporu, za sve informacije i sve poznice koje ste nam dali, koje ste pružili nama kao informaciju u parlamentu. Želimo vam sve najbolje. Hvala vam. Što kolegice i kolege, hvala vam lijepa. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izuzetno važna točka kada je riječ o svemirskom kapacitetu za sigurnost i obranu Vezano za ovu točku, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti gospodina Filipa Brnea, direktor za svemirsku politiku programa Kopernikus i obranu u glavnoj upravi. On je isto tako i član pregovoričkog tima za EDP e, uredba. Po prvi puta program će Europskoj uniji dati sredstva i mogućnosti da se nadziru e, dakle i pomorske i kopnene e, područja. Europska unija je zauzela čvrsto mjesto u obrani Europske unije, a isto tako i što se tiče samih e, ostalih struktura Europske unije koje su povezane sa obrambenim pitanjima na vijeću i u glavnim upravama, ali i u samom parlamentu kao takvom. Danas ćemo sagledati velike kapacitete u pogledu sigurnosnih i obrambenih pitanja. Gospodin Žeski je izradio izvješće koje je usvojeno u e, lipnju mjesecu 2016. godine. Sada, dvije godine kasnije, i kada razgovaramo o sljedećim financijskim perspektivama, svakako bismo htjeli vidjeti i stratešku analizu u području sigurnosti i obrane i htjeli bismo vidjeti gdje se nalazimo i kamo i u kojem smjeru se trebamo kretati. Izvolite, gospodine Hvala, gospođa predsjednice. Štovane dame i gospodo, Štovane zastupnice i zastupnici, na prvom mjestu bih vam želio od srca zahvaliti na tome što ste mi omogućili da upravo sada razgovaramo o svemirskom kapacitetu, jer je komisija upravo nedogu u višegodišnjem financijskom okviru predstavila i ovaj segment te stavila svemirska sigurnosna i obrambena pitanja te e, i isto tako dodijelila značajna sredstva u ovom segmentu. Početkom lipnja ćemo prezentirati same strategije, kad je riječ o svemirskoj strategiji kao takvoj. Pitanje koje se danas postavlja, koji doprinos svemirska infrastruktura može dati kad je riječ o sigurnosti i obrani? To je upravo pitanje koje kao takvo svakako možemo vrlo jednostavno odgovoriti, jer kada uzmemo u obzir to da je svemir se može koristiti za navigaciju i za promatranje zbivanja na zemlji, tada upravo ovi kapaciteti koji u ovom trenutku se civilno koriste, a u mnogim drugim državama se koriste i u vojne i sigurnosne e, potrebe, tada svakako sve informacije koje se prikupljaju i isto tako koji imaju izuzetan sigurnosni i obrambeni potencijal u parlamentima i u državama članicama. Postoji jedan mm, na neki način kretanje mišljenja da i programi Copernicus i Galilei budu zadržani. Međutim, jako je važno prihvatiti i priznati da svi podaci i svi signali koji se odvijaju u programu Galilei te isto tako e, posebni signali koji se koriste u civilne svrhe mogu biti korišteni i za vojne potrebe. Kada je riječ o Kopernikusu i povezivanju različitih e, senzornih jedinica, bilo da optičke naravi, infracrvenih e, senzora i radara, ili pak kada se koristi budući program koji se e, koriste u nesvemirske potrebe, sve povezane podatke kroz e, ove senzore mogu nam dati e, jasno slikovni prikos pozicioniranja, a što se pak može koristiti i u obrambene svrhe, te može dati svoj doprinos sigurnosti bilo u civilnom ili vojnom smislu, a isto tako i obranu. Uskoro ću vam sada izneti primjer toga, jer sigurno znate da u različitim službama Kopernik u ovom trenutku surađuje i sa agencijom poput Frontexa ili EMSom, dakle, e, Agencije za sigurnost e, na moru. U budućnosti ćemo, zahvaljujući partnerstvu koje smo sklopili sa industrijom, e, započeti sa jednim pristupom da se dobiju podaci daleko veće preciznosti, a isto tako i e, ubrzanim e, dakle, aktualizacijom samih podataka podaci koje su dobiveni radarom, koji će se uspoređivati e, sa podacima koje daje na raspolaganje Kopernikus sa točnošću od manje od 10 metara. Uz pomoć industrije možemo svesti ovu preciznost i na 30 cm što znači da e, ove stope aktualizacije e, mogu biti svedeni ispod sat vremena. To znači, drugim riječima, da na taj način možemo pratiti i tijekove migratornih kretanja, te isto tako e, krijumčarenja. E, do sada se ovakvi podaci nisu prikupljali, ali moguća upotreba i mogući korisnici ove podatke će moći ili koristiti u vojne svrhe ili u sigurnosne pitanje u civilnom području, ali isto tako i za sve one službe koje se bave recimo suzbijanjem nezakonitog ribarstva. Ja sam bio i član otpora koji se bavio upravo navedenim pitanjima, ali isto tako i problemima kibersigurnosti i kiberobranom. S obzirom da sam i zadužen u svojoj glavnoj upravi za kibersigurnost i kiberobranu, svakako imam mogućnost razgovarati i sa kolegama e, bilo sa strane industrije i sa strane poduzetništva. Stoga isto tako možemo vidjeti jednu jasnu razdjelnicu. Kad je reč o e, e, Frontexu, i ukoliko pratimo određena kretanja i sa preciznošću od 30 do 50 cm sa e, svakominutnoj aktualizaciji podataka, onda je jasno da kad je riječ o ugrožavanju sigurnosti Europe, isti podatke možemo koristiti kad je riječ o daleko širem kontekstu obuhvata podataka. Kako stvari stoje sa samim programima koji u ovom trenutku imaju svoje e, dakle kapacitete i koji stvaraju nove dodatne kapacitete. E, možemo e, dakle kupiti određene rješenja koje se već nalaze e, u industrijskoj ponudi i koji mogu isto tako koristiti u ovom smislu. Galileo, pernikus i sateliti koji se nalaze u orbiti, koji su operativni, a isto tako i Galileo je u svojoj osnovi daleko snažniji od sadašnjeg GPS sustava koje koriste američka strana Galileo i ima jedan sustav koji se javno upravlja, ali koji ne samo da je e, moguće pristupiti od strane autoriziranih korisnika, već e, dakle, nacionalnih službi već ga mogu koristiti isto tako ovu veliku preciznost i pouzdanost. Potpuno jasno da i policijske službe i isto tako i obrambene obrambene snage mogu koristiti ove podatke i ovaj sustav može i njima koristiti. Kada je riječ o Kopernikusu, e, prošli tjedan smo lansirali sedmi satelit razlike između Kopernikusa i Galilea da E, kada je riječ o 22, odnosno 24 satelita, svi oni su e, verzija prve generacije satelita. E, u čitavom svijetu se raspostre signal kako bismo onda tako mogli precizno locirati samog korisnika. Kada je riječ o Koperniku su svatki od sedam sateliti pripadaju obitelji E, satelita, to pak opet omogućuje da se svakako imamo i prednost kad je reč o promatranju i koji je bolji od američkog sustava kroz upravo korištenje različitih senzornih mehanizama. Želim naglasiti da nešto što smo tek prilikom realizacije programa Kopernikus uspjeli razumjeti, a to je križanje podataka. Drugim riječima, ako nemamo samo optičke podatke i infracrvene podatke i čak ako imamo i e, podatke koje primamo od radara, tada svaka od tih kategorija podataka daje jedan novi element informacija i povezivanja ovih podataka pa omogućuje stvaranje proizvoda koji su bolji od aritmetičkih zbroja samih podataka kao takvih. Kad je reč o Kopernikusu, također imamo e, sigurnosnu službu koja surađuje sa EMS-om i sa Frontexom, ali koja isto takova služba sa cenom om surađuje e, i u okviru sa a upravo informacije koje se koriste i obrađuju, sumiraju, skupljaju upravo na području zajedničke sigurnosti i obrambene politike. Naš projekt eh, želi omogućiti eh, mogućnosti i stvaranje mogućnosti u području sigurnosti. Jedan od glavnih značajnih Kopernikusa jest eh, da se upravo putem slobodnih kapaciteta i putem slobodnih e, veza stavi na raspolaganje besplatne informacije, te isto tako i mala i srednja poduzeća mogu koristiti e, kao svoju svojevrsnu e, sirovinsku bazu ove podatke, te na temelju politika podataka koji se ne ni na koji način ne zadire u sigurnosni element, mogu koristiti ove podatke koji imaju isto tako i svoj vrlo osjetljiv karakter. Uredba u kojoj sada se obuhvaćaju sve ove točke, ne mogu kazati, ne znam da li će povjerenik eh, ovo predvidjeti, a to je sljedeće, da se sklope partnerstva sa industrijom kako bi se upravo raspoloživim podacima iz Kopernikusa i pripadajućih satelita, te isto tako podacima iz drugih izvora, pa čak i megakonstelacijama koje su u vlasništvu industriju, da će se upravo svi ovi podaci spojiti, te isto tako e, se mogu povezati i sa satelitima država članica. Međutim, ovi novi senzori koji su sada u nastajanju i High Attitude Platform Systems, HAPS sustavi, to su sustavi koji e, se E, dakle, šalju orbitu stratosferičnim balonima koji se nalaze u samoj regiji što pak omogućuje e, svojevrsnu revoluciju jer upravo zbog e, male visine ovih platformi a to su relativno niske visine one pak omogućuju i video prijenose dakle nije samo riječ o aktualizaciji podataka, već je riječ i o prijenosima uživo događanja na zemlji. Takvi sustavi moraju biti koherentni i kroz povezivanje različitih podataka dobivamo konačni proizvod koji ima kakvoću koja je daleko veća od one koje dobivamo kroz individualne izvore podataka. Space, and Tracking program. Sigurno znate da je svemir prenapučen, da upravo i potpredsjednik Pence, SD, neko kratko vrijeme kazao da moramo razmisliti o tome kako da se e, uspostavi kontrola prometa samih e, satelita u orbiti. To će biti izuzetno teško jer ako imamo e, regulaciju globalnog prometa, onda moramo isto tako imati jednog globalnog regulatora. Zbog čega spominjem u ovom kontekstu SST program. Upravo zbog toga što je sama orbita koja je najjače korištena i gdje zapravo moramo uvesti što brže e, trekking samih e, otpada, dakle i gdje moramo zaštititi satelite od oštećenja koji su ugroženi upravo kroz ovaj svemirski otpad. E, zato nam je potreban jedan razmak od 800 km kada pogledamo pak kako stvari stoje u realnosti, onda ćemo vidjeti da e, upravo balističke rakete koje se koriste za lanciranje satelita zapravo se e, nalaze na razmaku od 500 do 1200 km. Jedan sustav koji izvorno potiče, e, izvorno je zasnovan na e, sustavu radara, treba bi omogućiti da našu infrastrukturu zapravo preživi, a bez oštećenja. Ista infrastruktura bi se mogla koristiti i kad je riječ o o letećim objektima koji trebaju pokrivati, koji pak nisu niti sateliti, niti e, otpad, primjerice rakete. Naravno, tu postoji potreba da se države članice e, zajedno dogovore oko sustava koje bi s jedne strane pokrivali potrebe Europske unije, jer to je naša vlastita infrastruktura koju moramo zaštititi, ali istovremeno koji bi se mogao kao sustav integrirati u obrambeni sustav država članica. Kad kažem u dakle sustav obrane e, samih e, zaštite zračnog prostora, tada e, želim kazati da je to svakako uključen i NATO strateški savez već nekoliko desetljeća i čitav niz ljudi i stručnjaka smatra da bi se novim radarskim sustavima moglo zamijeniti ovaj svemirski pogled. Međutim, valja postaviti sljedeće pitanje. Da li će biti sinergetskih učinaka između svemirskog programa kroz poboljšanje kapacitete svemirskih e, satelita, svojevrsni balistička obrana, a naravno kad god je riječ isto tako i o vezi sa onim sustavima koji se koriste u državama članicama konstatkom e, je jedan sustav u pripremi i nadamo se da će biti realizirani. Riječ je o različitim strukturama i kapacitetima u državama članicama kada je riječ o telekomunikacijskim satelitima. No, ovaj pool e, koji bi trebao obuhvatiti ne samo ovaj segment, već i ono što industrija koristi, telekomunikacijski sateliti vlada. Naravno da države članice nisu podjednako zainteresirane za ovaj program. Tradicionalno oni koji su vojno jače opremljeni i svakako one države članice koje imaju ekstrateritorijalna područja, dakle one države članice koje e, svakako se mm, nalaze sa svojim djelatnostima izvan Europe, žele upravo izgradnju takvih kapaciteta ili su već na neki način izgradili kakve kapacitete, a to je 5, 6, 7 članica, a upravo stvaranje ovakvog programa omogućit će da se ovi kapaciteti e, stave na raspolaganje i onim članicama kojih do sada nemaju. Čak i one članice koje imaju izgrađene kapacitete geostacionarnih sustava, e, dakle satelite koji geostacionarno se nalaze nad Europom, ali koji se koristi iznad Afrike. Međutim, kada ste suočeni u nekom trenutku sa događajima koji se zbivaju e, u Tihom oceanu ili na drugoj strani zemljine kugle, onda se satelite ne može jednostavno e, preusmjeriti, već ovisimo o spremnosti industriji ili pak saveznika pod navodnicima koji će potom omogućiti pristup s njihovim pak satelitima ili pak neće omogućiti taj pristup. Iako onda imate pristup ovom satelitskom sustavu znači saveznika, tada ćete dobiti i pristup samim podacima. E, još jedna treća točka koju svakako valja napomenuti u ovom kontekstu jeste da upravo u području obrane e, govorimo sve više o, o dronima, dronovima, o bespilotnim letjelicama koje kao takve koje se e, koriste i u dakle nadzorne svrhe, a s obzirom da nemamo jednak pristup e, i, i jednake tehničke standarde, nadamo se da će se u budućnosti standardi unificirati. Dronovi ovise i o sigurnosnom aspektu, da isto tako e, sigurnost samih dronova, kako se ovim dronovima ne bi koristio i oteo netko drugi, ili ih pak pohranjivao u njima krive podatke i koristio krive podatke. Često Ipak reći o dronovima koje Amerikanci e, koriste i koji na mm, svom zrakoplovom e, e, zrakoplovnoj luci u Massachusettsu informacije koje trebaju dakle doći iz Afganistana moraju se moći koristiti upravo na samom izvorištu i ishodištu samog drona. Svakako, te informacije moraju ići u dron i u polazišnu baznu postaju. E, mali je broj država koje je uključen SAD, koji imaju globalni sustav nadzora, a neki e, drugi argument ove inicijative bio upravo sljedeći, da rekao bih e, da sve one nedostatne dijelove e, koje moramo još upotpuniti, to moramo učiniti što je to kraćem roku kako bi Europska unija imala jednu sigurnu komunikacijsku poveznicu i nije to jedina briga, već e, svakako u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike, kad god je riječ o bilo kojoj lokaciji, kako bismo i mi, europljani, bili u mogućnosti e, iskoristiti kapacitete država članica, ako to ne postoji, ako to nije moguće u nekom trenutku, tada ipak imati pristup europskim kapacitetima. Još jedna zadnja točka koju sam želio spomenuti, gospođa predsjedavateljica je to istaknula, znate da u ovom trenutku i te ITP projekte o kojemu riječ, koje će u budućnosti, to se nadamo, upravo biti preinačena u e, fond, Europski fond, e, obrambeni fond, ovaj projekt e, ima dva smjera kretanja, s jedne strane istraživački dio i izgradnja kapaciteta kapaciteta. Sadašnji program tiče se samo izgradnje kapaciteta jer već smo imali jednu pripremnu akciju kad je riječ o samim istraživačkim koracima. To je važno e, tim više što u samim pripremljenim e, segmentima samih istraživačkih elemenata e, moramo vidjeti koliko je zapravo važno i značajno da Europska unija ima zajednički pristup sigurnosti i obrani i pokazati kako zajednički projekt može biti izgrađen. Riječ je o Oceans 2020. projekt koji obuhvaća deset do 15 država članica. U svakom slučaju e, velik broj poduzeća, e, glavna svrha ovog projekta jest da, kao što sam naziv govori, da imamo zajedničke kombinirane kapacitete i kad je reč o nadzoru pomorskog područja, a isto tako i kad je riječ o obrani. To je projekt e, koji je istraživački projekt u ovom trenutku međutim koji će se svakako e, osloniti na resurse država članice, prije svega talijanske resurse koji ovdje Kosmos Kajmen koji ima izuzetno važnu ulogu, radarski sustav, međutim i Kopernikus će imati svoju ulogu. Zbog čega to navodim? Zbog toga što mi je jako važno e, istaknuti da moramo uvidjeti da postoji naravno jedna prirodna sinergija između samih projekata s jedne strane proračunske stavke, ne želimo dva puta plaćati za dva različita projekta ukoliko nam je jedan projekt dovoljan. Tu bi trebalo svakako vidjeti zahtjeve, da li su kao zahtjevi, kao takvi analizirani, da li su e, prihvatljivi. Kada sam preuzeo funkciju u glavnoj upravi i kada mi je rečeno da smo imali već e, sustave nadzora u državama članicama, a isto tako kada su spomenuti sustavi u SAD-u i u Japanu, postavio se pitanje zbog čega trebamo europski sustav nadzora. Vrlo jednostavno, ne postoji savršen sustav e, u tome što je Kopernikus u ovom trenutku najbolji sustav. Zbog čega je to tako? Zbog toga što ne možemo biti sigurni da će satelit sa pravim senzorom e, biti na pravom mjestu i zbog toga što više nadzornih sustava, što više senzora e, se međusobno poveže i unificiraju podaci, to e, sigurniji možemo biti u slučaju nekog incidenta da će ili naš sustav ili sustav naših saveznika ili sustav neke od države članice u Europi e, u pravom trenutku biti na pravom mjestu. Što znači da upravo tamo gdje se događa određena incidentna situacija. I upravo sinergija ovih sustava počinje od izrade samih projekata, a isto tako i u samom e, početnoj fazi istraživačkog projekta. I ukoliko dakle sada uspijemo e, uspostaviti kontinuitet i razvoj europskih sustava, da moramo sagledati i različite potrebe i razvoj različitih potreba. Riječ je isto tako i o autonomiji, očigledno je, kao što sam i kazao kad sam govorio o telekomunikacijskom aspektu. Dakle, kada imate telekomunikacijski satelit e, nekog poduzeća X e, u nekom trenutku T na području e, Y, tada ne možete biti sigurni da li ćete imati pristup tom satelitu koji vam je potreban u okviru Europe projekt Eurosatkom moramo uzeti u obzir i različite organizacije unutar Evropskih unija to ću prepustiti pak kolegama iz Europske svemirske agencije koji su zaduženi za to i koji su nadležni za različite akcije koje moraju sami procijeniti koji su prioritetni zadaci i kad je reč o postavljenim samim zadacima. Svakako ja osobno se bavim e, sa e, samim sustavom, ali ne i instrumentarijem. Što se tiče autonomizacije i što se tiče isto tako e, potrebe za razumijevanjem s time da ne govorim samo o okolišnim pitanjima, već o obrani i sigurnosti, kada nam je potrebna sinergija između pojedinih e, dakle, e, obrambenih pitanja, civilne sigurnosti, vojne sigurnosti, tada moramo e, vidjeti da će to biti sateliti nula i sateliti sa oznakom 1 algoritamski ćemo moći e, iščitati informacije koje su nam potrebne, koje su, želimo dobiti, bilo kad je reč o civilnim ili sigurnosnim vojnim aspektima. Svakako e, moramo e, ovu nulu i jedinicu koju smo dodijelili određenom satelitu moraju nam omogućiti e, same informacije koje su bile ciljene. Kad je riječ e, o višegodišnjem financijskom okviru, e, nadamo se da će parlament e, uzeti u obzir oba ova kriterije. Kad je riječ dakle jednako i o razvoju i u kontinuitetu, ali isto tako i pitanje autonomije. Najnovije iskustva govore upravo o tome i želim citirati jer je jako važno kada je ovo pitanje bilo na odboru za okoliš. Sinergije o kojima je ovdje riječ i koje neke treće države mogu postaviti pod pitanje. Prošlog tjedna vjela e, kuća e, je postavila pitanje oko satelita za nadzor E, promjena e, u okolišu. Sustav nije razvijan niti unutar Kompernikusa, jer smo mislili da će Amerikanci e, staviti na raspolaganje ovaj sustav. Sada mm, to znači da moramo razvijati vlastiti sustav za nadzor okoliša. Obaveza da se stvaraju sinergetski učinci, te isto tako da se međusobno upotpunjavamo i postojeći sustav sustave nadograđujemo, to je nešto izuzetno važno. Svakako moramo imati i povjerenje jedne u druge, da oni sustavi koji ne ovise o nama, da nam ipak dodaju informaciju kako bismo imali naše autonomne odluke. Hvala, sada dajem riječ kolegama. E, mislim da bi Michael Galler se prvi želio javiti za riječ. Hvala lijepa na ovom pregledu koji ste nam dali. Status quo, svega onoga u kojem smjeru se krećemo mi ovdje u parlamentu, sve ove aktivnosti smo i ide pete isto tako, sve ono pitanje svjetskih kapaciteta, mi smo podupirali, a isto tako kolega Stojevski koji se nalazi za mene, intenzivno se bavio ovim temama. Ja bih sa svoje strane želio samo samim navođenjem, te isto tako Dakle, Amerikanci ipak nisu ispunili e, svoje obveze, što znači da strahovito puno toga moramo dakle i sami razvijati i pouzdati se u same sebe. Nadam se da je to prevedivost njemačkog jezika. No, upravo zato što je situacija takva i upravo zato što imamo dobru financijsku situaciju koju imamo u financijskom okviru, upravo zato što to raduje i veseli, a ja bih ipak želio da uspijemo a sigurno ćemo morati pripaziti na to da nemamo u konačnici dvostruka, dvostruki rad u samim strukturama, niti stvaranje dvostrukih struktura gdje možemo imati i nadzor. Spomenuli ste Europsku svemirsku agenciju, postoji jedno e, konkurentski odnos prema e, Europskoj svemirskoj agenciji ili određene trzavice o tome tko bi što trebao raditi, a isto tako ne znam ko kome tu eventualno stoji na putu, međutim suradnja nije optimalizirana. Ja bih želio da s obzirom na različitost samih zadataka ipak eh, pripazimo da sve ono što možemo da to niti izravno ni neizravno dupliciramo, već da se usredotočimo na sve ono što nismo razvijeli i što nam je potrebno, a ipak da onda tu suradnju e, koja možda nije stopostotno se pokriva sa Europskom unijom, koja ima i neke svoje drugačije mehanizme, e, just return ili kako god da to nazovemo, da ipak optimaliziramo sve to skupa i nadam se suradnji e, svih sudionika, a mi s naše strane ćemo svakako budno nadzirati ono što bi svaka od ovih agencija trebala raditi. I zbog toga želim istaknuti i kazati da e, želimo i dalje nastaviti podupirati vaše inicijative. Možda možete kazati još nešto oko DG Defense Aeronautics, Defense in Space. Svakako podupirem i ove inicijative. Hvala. Thank you, Michael. Hvala, Mihael. A sada se obraćam gospodinu Štrejskom, da vam se on obrati. Hvala puno. Vratit ću se na početak rasprave o ovoj temi, dakle, satelite. U našem izvješću smo naglasili najvažniji element, dakle kao prvo određene financijska jamstva za tu dugoročnu perspektivu. Rekli smo da na tom polju nema dovoljno aktivnosti, da nema dovoljno dobrih priprema i u svjetlu tehnologije o kojoj se radi, moramo zaista financijski aspekt riješiti i postoje konsenzus vezano za to koji cilj želimo postići. Mislim da smo danas već postigli cilj broj 1, dakle imamo financijska jamstva do godine 2027. Dakle, 12 e, do 14 milijardi više u proračunu i imamo i sada sjedište u Pragu gdje imamo financijske probleme, ali i probleme sa zapošljavanjem osoblja. A drugi cilj, a to je tehnološki napredak, tu i dalje u velikoj mjeri ovisimo o ruskim raketama, jer one e, šalju naše satelite u svemir. Moramo se fokusirati na razvoj naših e, kapaciteta za odašiljanje satelita u svemir. Prije nekoliko godina je došlo do problema zbog toga što su sateliti završili u pogrešnoj orbiti. Mislim da smo postigli do sad dobre rezultate, jer sada možemo nadzirati more, morsko područje, to je zadovoljavajuće. Imamo Vegu i Ariane 5. E, I Ariane 6 je u dosta visokoj fazi razvoja. Dakle, to je veća raketa koja bi trebala profunkcionirati 2020. Tako da mislim da će Europa onda biti puno autonomnija i u većoj mjeri neovisna nego što je to bio slučaj prije tri godine. Veoma mi je drago da već imamo 22 sustava koji nam omogućavaju naš e, GPS sustav. Trebali bismo ih imati 30 i pet i ili šest koji bi bili rezervni. Dakle, zaista smo dosta blizu kraju, privođenju kraju ovog programa i zaista nam je drago da to možemo podržati što se pak tiče trećeg aspekta koji je veoma važan, sav naš rad na promičbi e, radi na tome da se zapravo naglašava činjenica da postoje određeni troškovi vezani za programe Kopernikus i Galileo i da bi to zapravo E, tu bi trebalo ići ruku pod ruku sa dobrom politikom informiranja, zato što potencijalni korisnici moraju znati o čemu se tu radi, moraju shvatiti kakvi su ti programi i moraju ih početi koristiti. Taj treći cilj, mislim da je ove godine zaista dobro odrađen, tako da zaista evo mogu ravnatelju čestitati na dobro obavljenom poslu i mislim da je veoma uspješno provedena ta kampanja podizanja svijesti. E, vidljivost je puno veća, opipljiv napredak je postignut. Hvala vam na tome. Kao četvrto, jedan aspekt koji po mom mišljenju još ne funkcionira i koji zapravo nam predstavlja određeni problem, to je bolja povezano sa privatnim sektorom, e, sa tim javno e, privatnim partnerstvima koje ste spomenuli. I Dakle, e, trebamo e, uključenost privatnih kompanija što se tiče pružanja tih usluga. Tu smo e, postigli određen napredak, ali skroman. Tu nije još zadovoljavajuća situacija. I konačno, stvar koja nas poveze sa budućnošću, to je ovo svemirsko smeće, otpad, tisuće predmeta. Ne radi se samo o malom otpadu koji pluta svemirom i Sateliti e, lete na tim orbitama, radi se često o e, staroj tehnologiji. Nedavno e, su poduzeti određeni napori da se raščisti ta situacija, ali nismo baš bili jako uspješni u tome. Tako da zaista je jako važno da se ostvari suradnja između različitih elemenata SAD, Kina, Japan, Zaista moramo poboljšati suradnju. Kinezi su uložili određene napore, pokušali su uh, ukloniti jedan uh, satelit, uh, no u tom nastojanju su oštetili neke satelite koji još uvijek rade tako da moramo zaista naći neki način da uvedemo malo reda na to područje. I konačno imamo je ovo pitanje bespilotnih letjelica, odnosno dronova. Imamo e, male e, dronove koji koštaju nekoliko desetina dolara do onih većih e, koji koštaju i nekoliko tisuća dolara. i one mogu na dosta velike visine e, poletjeti. Dronovi mogu prenositi e, oružje, kemikalije, mogu predstavljati i prijetnju. Tako da je to veoma važan, važna tema. U europskim državama članicama imamo nacionalno zakonodavstvo, ali ono nije e, koordinirano u ovom momentu. Dakle, e, trebalo bi zaista e, kontrolirati ne samo satelite, nego i dronove. Evo, da sada sažmem. Spomenuo sam četiri ključne točke. Mislim da su mnoge od njih e, već obrađene, odrađene i zadovoljni smo sa postignutim. I mislim da zaista možemo biti zadovoljni kad pogledamo što su učinile sve agencije i uredi e, povezani e, sa ovim odjelom. Hvala. Nitko drugi se ne javlja za riječ, osim mene. Opet. Kao prvo bih e, htjela naglasiti, pa više manje ono isto što su rekli drugi vezano za izvanredna dostignuća vezano za programe, odnosno sustave Kopernikus i Galileo, ne samo u sferi obrane, nego i drugdje. I vi ste naglasili sinergije i što se zapravo može postići, što možemo učiniti njima, za što ih sve možemo koristiti. To je veoma važno i to bi trebalo naglasiti u smislu da se i to iskomunicira. No, nažalost, e, kao, britanski, kao britanska zastupnica moram, e, nažalost, e, sada spomenuti ovaj tužni događaj, Brexit. Kao što znate, ja sam se Brexitu protivila od samog početka, ali kako u ovom momentu Brexit se provodi i moramo, morat ćemo svi živjeti sa posljedicama istog moj je pristup da bismo trebali raditi na tome da što je moguće više umanjimo štetu. U ovom momentu e, već e, vidimo e, probleme sa JCPO-om, i zapravo Velika Britanija, Njemačka i Francuska su tu igrale vodeću ulogu, ali i druge države članice su također tu učinile mnogo. Dakle, to je bila veoma važna stvar i mi bismo ipak htjeli da i dalje imamo e, jedan blizak odnos koji će nam omogućiti da iz njega izvučemo korist. Posebno što se tiče PRS-a i Galilea e, i možda šire uopćenito e, što se svemira tiče. Što se tiče ove e, dugoročne perspektive, neke stvari će se produljiti do 2027. Ali e, mi moramo e, malo gledati dalje, jer mi zapravo Zajedno sa Europskom svemirskom agencijom osmišljavamo jedan dokument e, pod nazivom e, dugoročni scenarij zbog toga što neki sateliti imaju duge životni vijek i zato što moramo e, razmišljati o kontinuitetu. Zapravo moramo ići i dalje od kraja sljedećeg VFO-a ali svakako ovo što ste rekli to je važno jer mi zapravo stvaramo jedan cijeli ekosustav e, koji se zasniva na tim podacima i naravno e, kapaciteti e, koje nam pružaju sateliti nam daju upravo i te podatke. Dakle, da se umanji taj priliv podataka, a da ne govorimo o potpunom prestanku, to bi imalo užasno, užasan učinak no, postignuti napredak, kao što znamo, obično ako se, kad bi se sve, kad bi sve išlo po e, planu, zapravo e, Vega e, bi trebala biti ekvivalent Sojuzu. Dakle, mi više nećemo koristiti ruske rakete e, zato što, je ugovor istekao niti ćemo e, obnavljati te rakete kako bismo ih koristili za e, lansiranje satelita i ako Ariane 6 i Vega dakle ako one na vrijeme budu razvijene, onda ćemo njih koristiti u tu svrhu i eh, hvala vam na, na priznanju koje ste nam dali, ali mi smo pokrenuli taj projekt eh, eh, gdje se radi o platformi gdje zapravo stavljamo na raspolaganje podatke informacije koje se dobivaju iz sustava Kopernikus. Povjerenica Bjenkovska će sljedeći mjesec to formalno pokrenuti i zapravo je to bilo neočekivano. Ako pogledate ovu uredbu u kojom se uspostavlja Kopernikus, tamo uopće ništa ne stoji o distribuciji podataka malim i srednjim poduzećima i drugim poslovnim subjektima. Strogo govoreći, sve to je trebalo poslužiti samo eh, u društvene svrhe, svrhe korištenja javnog sektora i to je zaista fantastično zapravo to je uslijedilo nakon e, zahtjeva, nakon što su upućeni zahtjevi strane krajnjih korisnika. Što se tiče javno-privatnih partnerstava, bila su nam potrebna neka konkretna e, partnerstva koja nisu bila predviđena horizontom 2020. Zato u novu uredbu stavljamo članak koji će nam omogućiti da osnujemo privatno-javna partnerstva u sektoru svemira. Nećemo kupovati podatke, nego ćemo kupovati usluge. To je vrlo važno. To znači da ne samo da ćemo kroz ta javno-privatna partnerstva doći do novih e, kapaciteta, nego ćemo također uvesti i nove lance vrijednosti. To znači primjerice ne samo i da ću vam sada primjer e, ovih sustava e, koji nam daju visoku rezoluciju, koje želimo e, naravno mi pokrenuti. Manje od 10% orbite samo 10% orbite će, odnosno 90% orbite će, će ići na korist E, privatnih kompanija koje će prodavati podatke. Ono što je vrlo važno je da će e, sustav Europske unije će omogućiti kompanijama da e, takve konstelacije uspostave. Dakle, nećemo imati javno-privatna partnerstva samo radi podataka iz Kopernikusa, nego i na ovaj način. Što se tiče svemirskog otpada, u potpunosti se slažem s ovim što ste vi rekli. Mislim da glavna stvar je da smanjimo e, nastanak novog e, otpada i Galileo i Kopernikus. Sva nabava je izvršena na taj način da svi sateliti su izgrađeni sa e, orbitalnim sustavima. To znači da na kraju njihovog očekivanog životnog vijeka sustavi e, mijenjaju orbitu i e, satelit izgara tokom ulaska u atmosferu. I konačno, gospođo predsjednice, moram reći da ako postoji jedan globalni sektor, to je upravo e, svemir, jer mi zaista vidimo Brexit kao pravu katastrofu. Možete li zamisliti situaciju gdje ja moram dati podatke e, nekoj agenciji Europske unije e, vezano za sigurnost nad e, Lamanšom, a da nemam pristupa podacima od jednom dijelu Lamanša. To znači da sve ono što se odnosi na ovaj zakon o razvodu. E, e, dakle, to nije nešto čime ću se baviti ja, nego time se bavi gospodin Barnier i radna skupina za članak 50. Ali što se mene tiče, to je moje osobno mišljenje, zdrav razum nam nalaže da što se tiče sustava satelita na ovaj ili onaj način, Ujedinjena kraljevina, baš kao i Norveška i kao druge europske zemlje koje nisu članice Europske unije, da bi, to da bi one trebale u tome sudjelovati. To je moje privatno e, i osobno mišljenje. Dakle, osim činjenice da iz nekih aspekata se moramo također oslanjati i na države koje nisu članice Europske unije. I zapravo e, zahvaljujući bilateralnim aranžmanima koji postoje između Ujedinjene kraljevine i Francuske na planu obrane. Ona bi bila zapravo dobar kandidat da se nastavi ova suradnja u svemiru.